herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! ich freue kolege jako mi je drago što vidim da su ovdje predsjednik juncker i premijer fico e, radi potpisa zajedničke deklaracije e, o zakonodavnim prioritetima Europske unije za 2017. To je prvi puta da su tri institucije se složile o popisu e, preferencijalnih tretmana za sljedeću godinu i prioriteta. Nadamo se e, kako ćemo ostvariti napredak u pogledu zakonodavnih prioriteta koji će se e, dogovoriti da ćemo postići sporazum između ove tri institucije taj sporazum e, poziva na spremnost na kompromise e, svih strana kada je riječ o borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreza, e, izaslanja radnika i uključivanje tih tema u zakonodavne prioritete. U tekstu se kaže da je napredak na tom frontu je nešto što je vrlo potrebno i kako taj napredak treba dobiti opipljiv oblik, a ne samo oblik svečane deklaracije. To je osobito tako kada govorimo o borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i poboljšanja u direktivi o zaslanju radnika E, to su stvari koje izravno utječu na građane u cijeloj Europi. Dozvolite mi izraziti određeni broj zadrški kada se radi o toj deklaraciji. Ja mislim da usvajanje takve deklaracije ne znači e, da e, ih stavljamo ispred prioriteta za donošenje zakonodavstva mi smo se sporazumili da nećemo zanemariti e, kontrolu, e, demokratsku kontrolu koju vrši Europski parlament. E, dakle, one prioriteti koji nisu uključeni u ovu deklaraciju nisu zanemareni treba ih nastaviti radimo na nekoliko važnih pravnih dokumenata akata taj ćemo rad nastaviti a isto tako će se i nastaviti kontrola pravilnog provedbe zakonodavstva koje provodi parlament. Cilj ovog sporazuma o boljem zakonodavnom radu je želimo se pobrinuti da postupak bude transparentniji, djelotvorniji i dio je tog e, sporazuma to da se pobrinemo, da postignemo sporazum o tome da moramo imati opipljive rezultate i u kojim područjima mislimo da je realno da ćemo zaista postići rezultate, a to je ono što e, građani graani u cijeloj Europskoj uniji očekuju dakle da im e, e, isporučimo opipljive rezultate koji imaju utjecaj na život e, građana i zato će tri predsjednika institucija gospodin Fico, predsjednik Juncker i ja, mi ćemo se potpisati na tu zajedničku deklaraciju. Dame i gospodo, sporazumjeli smo se o dnevnom redu. E, onome što će e, imati prvenstvo kada tri institucije postignu ovaj sporazum. Mislim da je to veliki e, korak naprijed. Ovo je po prvi puta da se i vijeće složilo da potpiše takvu zajedničku deklaraciju, zajedničku izjavu kao Europski parlament mi ćemo nastaviti lojalnu suradnju između e, tih institucija, komisije, vijeća i parlamenta. Nastavit ćemo konstruktivnu suradnju i pod malteškim i predsjedništvom koji će nastaviti djelovati na sličan konstruktivan način i duh kao što je bio slučaj i tijekom slovačkog predsjedanja Osobito mi je drago što vidim da su nazočni e, kolege koji su tijekom proteklih mjeseci e, raspravljali, razgovarali o važnosti ove zajedničke deklaracije e, i svakom slučaju svima želim sve najbolje. Hvala lijepa. A sada dajem riječ e, predsjedniku vijeća gospodinu Fiku. Važeni pan predsjeda Europskog parlamentu. Poštovani